little Dobro jutro. Malo kasnimo s početkom, morali smo malo pripremiti glasački popis, a sada možemo početi jer imamo pred sobom važnu raspravu. Molim vas da zauzmete sva mjesta jer počinjemo. Izbjeglička kriza je naravno najaktualnije pitanje. Imamo također ministarski sastanak danas i nadam se da će prevladati zdrav razum i da će doći do sporazuma. Jer prizori koje vidimo u medijima i prizori na granicama mislim da su sramotni i da bi naše vlade trebale naći rješenje i moći surađivati i riješiti ovu humanitarnu krizu na našim obalama. Dakle, u pravom trenutku imamo razvijenju mišljenja o mišljenju za odbor LIBE o holističkom pristupu migraciji. Naravno, migracija i izbjeglice nisu isto i o tome ćemo i razgovarati. Dakle, imamo i legalne migrante, ilegalne migrante i naravno izbjegličku krizu koja je potaknuta humanitarnom katastrofom. Odbor Libe će o tome glasovati u studenome, o ovom izvješću na vlastitu inicijativu. mi ćemo dati danas svoj doprinos.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 Kao što ste sami vidjeli, u e, onim dijelovima koji, u kojima se traže naš stav, e, mislim da, kao što sam vam ranije govorila, trebamo poštivati e, osnovne dokumente i mislim da je to prva stvar koje se trebamo E, sjetiti, odnosno koje moramo imati na umu. Moramo poštivati ljudska prava i nema apsolutno isprike ako se to ne radi. nova, nova dublinska regulativa o zajedničkoj e, imigracijskoj politici je e, nešto što nužno moramo razmotriti jer ćemo inače samo imati privremena rješenja. A trenutna Dublinska e, deklaracija je ono što nam je potrebno i potrebna su nam rješenja pa i kratkoročna za situaciju koju imamo, e, koju imamo i e, ovaj tjedan i to, e, a poslije nam trebaju rješenja koja će biti dugoročno održiva. Naša e, politička e, koherentnost ide prema promicanju demokracije održivog razvoja ljudskih prava i transparentnosti to su važni stupovi, tri stupa uz koje, koja trebaju pratiti i druge politike koje su ključne, ali ove važne aspekte ne smijemo gubiti iz vida budući da e, to e, je dio posla ovog našeg odbora i održivog razvoja. E, u članku 208 tfu to je e, politika koherencije razvoja. Važno je e, naglasiti da se ljudska prava trebaju poštivati i kroz trgovinske sporazume i da smo sad u kritičnom trenutku jer e, ovo je e, problem koji možemo promatrati i smotrišta razvoja. E, izvjestitelji u sjeni će govoriti o različitim stajalištima i pokušat ćemo doći do konsenzusa. Dakle, um, Shadow za EPP prvo i onda za socijalista ili šlajm. porque tengo que ir a un trílogo Hvala lijepa. Ja sam pročitao s velikim zanimanjem eh, ovo izvješće koje je podnijela Beatrice i suglasan sam e, s onim što ona kaže. Te preporučujem da se razmotri e, i izvješće Renate Weber i ako je e, povezano sa Julacom i detaljno se raspravlja sinergija između migracije i ekonomske krize. Zajedno s njom ja ću predstaviti neke koncepcijske e, amandmane, a koji su povezani s terminologijom e, koja se odnosi na osjetljive ili ranjive skupine i tu e, je popis takvih, te još i e, Dublinski propis. Čemu ćemo pridodati određena pojašnjenja koja se odnose na povratak izbjeglica, dostojanstvo, koje treba biti ključno u svakom postupku koje se na njih odnosi, te moramo poštivati načelo non refulmana i e, konvenciju iz 1951. godine. Toliko od mene, ništa drugo za sada. Hvala lijepa. Hvala, Eli Šlajnima Hvala, gospođo predsjednice. I ja želim zahvaliti kolegici na tome što nam je izložilo ovo izvrsno polazište za mišljenje. Naravno, mi kao odbor za razvoj moramo sada istaknuti snažnu međupovezanost koja postoji između pitanja razvoja i migracijskih tokova. I tu treba ukazati na određene malobrojne, ali važne aspekte. Od eh, početka treba odmah naglasiti da je potrebno europsko rješenje i to kratko, srednje i dugoročno gledano. Dakle, to znači upravo holistički ili globalni pristup koji će se usmjeriti ka eh, korijenskim razlozima i to su upravo gospodarska i politička nestabilnost, sukobi, nejednakosti koje su neodržive, klimatske promjene i u tome je odlučujuća uloga politike razvoja. Zbog toga je važno imati jasan pristup ovakve vrste. Naravno, od ključne važnosti podsjetiti vlade da je razvojna pomoć i pomoć za suradnju namijenjena ne tome da se zaustave odlasci, a da se pri tome zanemaruju razlozi koji navode ljude da napuste vlastite domove i e, koji ih sprječavaju također da podnesu legitimne zahtjeve za azilom. Um, također treba uspostaviti dijalog sa trećim zemljama. Sastanak na vrhu u Lavaleti ne smije biti samo prilika za razgovor o upravljanju granicama ili o suzbijanju trgovanja ljudima možemo učiniti više kako bismo i olakšali i također doznake emigranata vlastitim obiteljima i kako bismo istaknuli ulogu tih doznaka u razvoju. I na kraju želim eh, spomenuti uzajamni fond koji nam je predstavio sam povjerenik koji može biti važan instrument i svakako treba potaknuti zemlje i članice da u tome sudjeluju kao donatori, ali eh, kao prvo treba potaknuti komisiju da osigura transparentnost u upravljanju fondom i u financiranju projekata kako ti projekti i sredstva ne bi pohranjivali one vlade koje ne očuvaju ljudska prava i također se treba pobrinuti da ta sredstva dođu najpotrebitijima. Hvala vam i radujem se skojoj suradnji s vama. Um, um Hvala. Marina iz Gueja E, hvala vam lijepo. Prvo, Zahvaljujem na ovom izvješću koji je temelj za naš rad, a mi bismo dodali jedno pitanje, a to je pitanje o uzrocima migracije. uzrocima migracije i našoj odgovornosti radi ih uzroka. Dakle, prvo imamo e, rat, imamo rat u kojoj su umješane i sile sjevera a imamo i situaciju velikeg siromaštva koja tjera na migraciju i e, mislim da ovo zapravo zahtjeva jednu kritiku bogatih e, država u 2014. godini e, Španjolska je izdvajala 0,14% BDP-a e, za e, siromašne, ali države poput Italije, Portugala, Francuske ili Grčke davale su nešto više, a mislim da su se države juga zapravo zaduživale kod MMF-a pokušavajući se boriti prema protiv e, siromaštva koje je bilo rezultat e, velikog broja godina u kolonijalnom sustavu te e, zapravo i dalje more otplaćivati taj novac i suradnja je tu vrlo važna važno je E, mislim i oprostiti dug tim državama što bi bio najbolji način da se ljudima tamo pomogne e, budući da oni bi onda mogli svoja sredstva koristiti za poboljšanje kvalitete života svojih građana. Jer možete braniti pravo ljudi da napuste državu u kojoj žive, ali to ne rade zato što to žele, već zato što nemaju drugog izbora jer e, su naprosto gladni i siromašni. Možemo staviti i neku referencu na korištenje resursa, vanjski dug i zaustavljanje ratova, a sve ćemo to e, još e, i dostaviti. Hajde Hautala ovo ima zelenih. Ovaj nacrt mišljenja je izvrstan i doista se usredotočuje na ono što bismo mi kao odbor za razvoj trebali reći o ovom pitanju. I to prenijeti odboru Juri. Sigurna sam da će oni postaviti niz pitanja koje se odnose na njihovo područje djelovanja, a to je suzbijanje trgovanja ljudima, obnova sustava iz Dublina i to će također i uključiti neke zemlje na popis sigurnih zemalja, no to nisu pitanja koja se toliko nas tiču. No ipak ovaj nacrt je vrlo dobar zato jer stavlja naglasak na činjenicu da nije jasno koja je veza između imigracije i razvoja, a poziva se komisija, a poziva se i zemlje članice da se više pozabave migracijama i to je jedan pristup koji možemo doista nadograditi i ja ću uložiti neke amandmane, ali teško je sada to odmah odrediti. Sigurna sam da će odbor Libe biti zadovoljan time što nismo toliko proširili ovaj tekst. thank you. Hvala. ima riječ. Hvala. Ja sam izvjestitelj u sjeni i također član odbora LIBE, dakle izvjestitelj sam u sjeni za ovo glavno izvješće i otkako je započeo rad na ovom izvješću. Imali smo niz susreta i krajem tjedna bili smo u Lampeduzi, posjetili smo posade na brodovima koji nadziru otvoreno more kod Lampeduze, dakle kod Sicilije i koji odlaze do libijskih voda, dakle nadziru otvoreno more međunarodne vode. E, također smo posjetili i plovila koje se bave traganjem i spašavanjem i u ovih nekoliko mjeseci, kao što sam rekao, imala sam čitav niz susreta također i sastanaka sa predstavnicima izvan parlamenta i polako smo se osredotočili na pitanje razvojnih politika u zemljama odakle polaze ovi migracijski tokovi, a o tome se malo govorilo sve do prošle godine. Kao što sam rekao jučer povjereniku Mimici, ovo je velika prilika za odbor DEVE da zauzme središnju ulogu u jednoj raspravi koja je sada postala prevladavajuća u političkoj raspravi. Ovo mišljenje je vrlo dobro polazište i zahvaljujući njemu moći ćemo ujediniti snage i također okupiti sve klubove i oko glavnog izvješća. Jer ako želimo poraditi na dugoročnim rješenjima, trebamo poraditi na prikladnim razvojnim politikama drugačijima od onih koje smo provodili do sada. Hvala. da Štirima riječ. I e, onda Enrique Guerrero. Hvala, gospođo predsjednice. Agostin je već izrazila stajalište kluba. Ja sa svoje strane želim zahvaliti i Beatrice na izvješću. Holistički pristup migraciji naravno treba uključiti i razvojnu pomoć i suradnju kao dio rješenja. Želim samo napomenuti da bismo trebali biti svjesni činjenice da je razvojna suradnja je jako važan dio rješenja za prepoznavanje korijenskih razloga ove situacije ne može djelovati s nama, e, dakle potrebno je tu priključiti i vanjsku i sigurnosnu politiku. Kada zemlje u razvoju ulaze u sljedeću fazu postaju zemlje za srednjim prihodom, vidimo da dolazi do povećanja migracija, što nije nužno negativna posljedica, a također treba voditi i računa o pitanju zemljopisne situacije mi predstavljamo 7% globalnog stanovništva, ali trošimo 50% cjelokupnog bogatstva u svijetu, a okruženi smo područjima u kojem vlada nestabilnost, siromaštvo i e, postoje diktature. Primjerice u Africi sada imaju 1,3 milijardu stanovnika, ali do 2050. to će biti 2,5 milijarde stanovnika, dakle svaka treća osoba u svijetu će biti iz Afrike, a 50% njih bit će mlađi od 24 godine. Mi u Europi ćemo nastaviti s druge strane stariti, imat ćemo sve starije stanovništvo i naš će se udio u globalnom stanovništvu smanjiti. Dakle, mislim da se time treba pozabaviti i kao sastavnim dijelom e, glavnih razloga ove pojave. Naravno, kao što sam rekao, razvojna politika jest dio rješenja, ali e, nju treba pridružiti i drugim politikama koje su također potrebne. Hvala. Hvala Enrique Guerrero. <clears throat> posición de mi grupo la expresado también por tanto... Hvala lijepa ali je već e, rekla kakvo je stajalište naše skupine, a ja ću dati samo još neke dodatne komentare e, i to kao neovisno mišljenje. Prvenstveno, ono što je važno u ovom izvješću i stajalištu je njegov drugi dio – a i njegov naslov. Ne situacija na sredozemlju, već potreba za holističkim gledanjem na tu situaciju. Jer e, stavlja se u središte pozornosti sredozemlje i e, to jest kriza na sredozemlju, međutim ona je postala balkanska kriza pa onda interna kriza Europske unije i mislim da treba svakako e, staviti u to stajalište, a Beatrice u svakom e, slučaju čestitam jer je e, vrlo aktivna članica ovog odbora. Tu treba staviti i strukturne elemente koji se ne odnose samo na zemljopisno područje Mediterana. I s druge strane, e, još je tu i drugo pitanje za ovaj odbor koje je već na drugi način postavljeno u parlamentu. Vrlo je uobičajeno e, da e, se to gleda kroz jedan pristup iznutra, a komisija se ponaša na isti način. To je to se odnosi e, na unutarnje poslove i danas se time bave i o tome raspravljaju ministri unutarnjih poslova. Mislim da trebamo i e, radne skupine i djelovati unutar naših skupina da bismo osigurali da sve stvari koje su povezane s migracijama, izbjeglicama i e, humanitarnim odgovorom na ove probleme, da bude e, osigurano da se poštivaju prava i e, zakonski okvir, ali i da se na to gleda holistički, naravno i kroz zakonske aspekte. Međutim, moramo se koncentrirati na te izbjeglice, na same ljude kojima je neophodna humanitarna pomoć. E, mislim da parlamenti, uključujući i moje vlastiti, e, koji e, žele da se da ljudi ulaze na zakonit način u Europsku uniju, to moraju razumjeti. Te moramo braniti svoje stajalište smotrišta odbora za razvoj jer libe vrlo često e, se e, zapravo koncentrira na sigurnost i sigurnosne aspekte. gospođo predsjednice. Ovaj nacrt je dobar temelj za naše a Također želim naglasiti i pitanje razvojne politike migracijskog programa. Trebamo našu razvojnu suradnju naročito usmjeriti ka zemljama i regijama odakle pristižu te osobe u Europu. Moramo im poboljšati životne uvjete u njihovim zemljama i tu se trebamo sporazumjeti sa Sjedinjenim državama. E, trebamo intenzivirati našu razvojnu suradnju u okviru transatlantskog partnerstva s Amerikancima i to bi nam pomoglo u razvijanju tih područja. Također, nadležni smo i za humanitarna pitanja. Sad već milijuni ljudi žive u izbjegličkim kampovima u Jordanu, Libanonu, Turskoj i to u užasnim uvjetima. Tamo moramo također poboljšati životne uvjete zato jer e, uglavnom sada izbjeglički tokovi dolaze iz tih kampova, iz tih e, situacija zato jer je tamo život nepodnošljiv i tu trebamo pozvati Amerikance na suradnju. Problem izbjeglica uglavnom je prouzročen pretjeranom upotrebom vojne sile od strane Amerikanaca u Afganistanu, u Iraku, u Siriji, u Libiji. Oni su također odgovorni za taj problem i tu moramo ostvariti usku suradnju sa Amerikancima i također ukazati na njihovu odgovornost. Ja razmatram e, ulaganje nekih amandmana, no e, o tome se moram dogovoriti sa gospođom Veserom. Hvala vam. Thank you, Marija Htjela sam govoriti o financijskom aspektu. Sredstva razvojne suradnje ne mogu se koristiti za smanjenje migracijskih tokova. OSS putem e, svojeg tajništva je zauzeo vrlo jasno stajalište, odnosno financijska sredstva zemalja donatora za izbjeglice u vlastitoj zemlji, recimo financijska pomoć za one koje pristižu u Njemačku, ne pridonose gospodarskom razvoju i blagostanju u zemljama u razvoju i to se sredstva ne mogu smatrati e, sredstvima za razvojnu suradnju. To je važno naglasiti. Razvojna suradnja ima određene učinke na priljev migranata ako naravno želimo djelovati na glavne uzroke migracije, ali ne možemo sada izvojiti ta sredstva za razvojnu suradnju i dati ih izbjeglicama, a onda ćemo ostati bez ičega kada budemo morali doista rješavati razvojne probleme. Mislim, dakle, da je to važno istaknuti i htjela bih pitati izvjestiteljicu, odnosno zamoliti je, da se tu također unese i spomen e, o dosljednjim koherentnim politikama u okviru mediteranske politike. Dakle, to moraju biti međusobno usklađene politike koje treba ugraditi u razvojnu suradnju i naravno treba stvoriti humanitarne koridore za dolazak e, u Europu e, kako krijumčari osoba ne bi imali koristi od ovih migracijskih tokova. Eh, hvala. Želio bih se osvrnuti na neke od napomena koje su već iznesene, a želim zahvaliti izvjestiteljici na izvješću. Dakle, imamo stanovništvo 7 milijardi, a mi smo samo 500 milijuna, a ako razmotrimo stanovništvo u Africi, on eh, će se povećati za daljnjih 500 milijuna u sljedećih 30 godina. To je pitanje koje je stalno prisutno i to je zapravo eh, temeljno pitanje u vanjskim i unutarnjim odnosima Europske unije i kojim se trebamo pozabaviti, a najbolji način je tome pristupiti holistički. E, također e, trebamo zauzeti i stav utemeljen na sigurnosti prema ovim pitanjima i e, ministri unutarnjih poslova, ministri pravosuđa često prevladavaju u ovom području, a naravno holistički pristup je nešto za što se zalažu e, i ovaj odbor i drugi odbori u parlamentu. Trebamo također istaknuti i važnost migracija, ne samo kada je riječ o e, prilici koja se nudi tu zemljama članicama Europske unije, nego i u smislu odgovornosti. A u tom kontekstu Odgovornost velikih i bogatih zemalja poput SAD-a treba istaknuti i to ne samo s obzirom na sadašnju fazu krize koju proživljavamo na Mediteranu, nego i također zbog njihovih kapaciteta da ponude i preuzmu veći dio kolača, odnosno odgovornosti na sebe. Osim toga, Europa je prošla i prolazi veliku gospodarsku krizu od 2008. godine i jedan od gubitaka koji smo pretrpjeli je upravo gubitak e, sredstava za razvoj. Dakle, trebamo istaknuti važnost razvojne pomoći i također e, to da se sve zemlje članice trebaju ponovno vezati za ostvarenje e, ciljeva i UN-a i Europske unije. I nakon e, sada izlaska iz krize trebamo se usredotočiti na razvoj i pobrinuti se da se u proračun ugrade dodatna sredstva koja će naravno se dijelom iskoristiti za ublažavanje posljedica migracije koje se pojavljuju s vremena na vrijeme. Hvala. Ja ću staviti i sebe na popis. Iznijet nekoliko komentara. Nije mi jasno zapravo koje je težište izvješća odbora Libe možda njacio zna je li to možda izbjeglička kriza ili je riječ možda o široj migracijskoj politici. Trebamo to pojasniti i treba razjasniti da trebaju postojati dvije politike, dakle postupanje s izbjeglicama i postupanje prema ilegalnim imigrantima, zato jer to traži dva različita odgovora izbjeglička kriza je nešto što ljudi ne e, biraju. Dakle, oni ne biraju da budu izbjeglice. Oni su na to primorani. E, Norbert e, i gospodin, gospodin i ja smo bili u Turskoj i vidjeli smo da se ljudi vrlo brzo kreću, da oni nose sa sobom svoje potrepšine u vrećicama i ukrcaju se na automobile ili u autobuse vrlo brzo. Dakle, treba nam odgovarajući pristup tome. E, znate da u Ujedinjenoj kraljevini imamo i e, različite e, imigrante iz Filipina i drugih zemalja kojima također nudimo drugačiji pristup, a dolaze drugi izbjeglice, imamo ljude koji prelaze granice koji nisu izbjeglice, nego su gospodarski migranti. Trebamo imati jasnu politiku o tome i ako budemo sve pomiješali, onda javnost neće prihvatiti moguća rješenja za izbjeglice. Ekonomski migranti trebaju proći drugčiji proces, trebaju podnijeti zahtjev za ulazak u zemlju i tako dalje. Trebamo to naglasiti. Tako da, evo, pitam se koje je težište izvješća odbora Libe, možda e, će se to razjasniti u sljedećih nekoliko tjedana. I treba vidjeti kako raspolagati sredstvima koja su nama na raspolaganju. Imamo um, humanitarna sredstva za izbjegličku rizu, zatim imamo sredstva DEVKO za migransku krizu i također imamo druga sredstva za, koja se sada koriste za izbjegličku krizu. Um, ili možda Afrička unija želi e, rješavati migracijske probleme, krizu migranata. Dakle, to bismo trebali negdje spomenuti. Trebamo naglasiti pitanje troše li se sredstva na odgovarajući način, kako funkcioniraju uzajamni fondovi, odakle dolaze sredstva, kamo idu i tako će se trebamo pobrinuti da se ta novac koristi na jasan i transparentan način koji je vidljiv svima. I na kraju želim reći da je moja zemlja odlučila ne sudjelovati u preuzimanju izbjeglica koje su sada već u Europskoj uniji. Mislim da je to pogrešno. Naravno, ispravno je da Europska unija ima jasnu strategiju prema ljudima u Turskoj, Jordanu, Libanonu, odnosno da treba pojasnjati mogućnost da se, ih se dovede u naše zemlje bez da moraju prelaziti sredo zemlje. E, bilo bi bolje da smo ljudi koji, koji smo poznali u Turskoj e, dobili jasnu ponudu za azil u našim zemljama umjesto da e, stavljaju svoje živote na kocku i živote svoje djece prelazeći sredozemlje. Dakle, trebalo bi uspostaviti jedan sustav koji će omogućiti pozivanje ljudi iz kampova, ali već imamo i stotine tisuća ljudi na našem kontinentu da će i Hrvatska sudjelovati u tim odlukama i također e, Danska i nadam se da će se ponovno razmotriti te politike E, jer danas moramo donijeti vrlo tešku odluku i ako se svi sporazumijemo da treba poduzeti određene mjere, lakše ćemo se dogovoriti, no ako se neke zemlje budu izuzele iz toga, onda će to otežati i drugim zemljama sudjelovanje u cijelom sustavu. Dakle, nadam se da će do tog sustava i doći. A ni se priključio opisu govornika. Ja mislim da je dobro da imamo popis o tome kakvi fondovi već postoje za humanitarne krize i izbjegličke situacije, što je predloženo, a što nije predloženo e, od strane određenih država i institucija i osim toga šira javnost e, kroz medije e, u pojedinim e, državama i želi informacije. Dakle, ono što je obećano, to se i predlagalo i Mislim da je važno da u našem radu, u radu našeg odbora govorimo i o tome i da to iznesemo u javnost te da izravno razgovaramo i s državama i s institucijama koje nisu ispunile svoje obećanje preuzete obveze. E, mislim da to treba učiniti što je moguće prije i da e, to treba e, pokrenuti i Europski parlament. Da, mi smo jučer predstavili uzemni fond za Afriku, ali kad smo išli u Tursku vidjeli smo da djeluju i drugi uzemni fondovi, ADECO i DEFCO, e, koji nisu predstavljeni u ovom odboru, pa prema tome trebalo bi znati kako ti fondovi funkcioniraju i e, koliko se uplaćuje u te fondove, su li to samo mali postoci o kojima se govorilo, te e, treba donijeti i rezoluciju o e, praćenju i transparentnosti. dakle, dajem opet riječ gospođi Besera, da, našoj izvjestiteljici. Hvala lijepa i zahvaljujem svim kolegama koji su uzeli riječ te nam prenijeli i svoju zabrinutost i svoje prijedloge pa eh, je sve to uzeto k stanju eh, i razgovarat ćemo i o tome kakve su mogućnosti rješavanja. I posebno zahvaljujem onome što, na onome što je rekao Enrique i koncepciji koja je pred nama eh, i pozicioniranju ovog odbora prema e, problemu koji postoji. Činjenica je da e, u našem e, okviru djelovanja unutar institucija mi nismo samo odbor za razvoj, već i za humanitarnu pomoć i sve ostale stvari koje idu uz razvoj a koji put nismo baš sasvim uključeni u odlučivanje, nego smo negdje na marginama. E, Enrique je govorio da je e, važno za ovo mišljenje da e, se ravnamo po jednom integriranom pristupu migracijama holističkom pristupu, dakle integriranom i e, holističkom. Ne radi se tu samo o unutarnjim e, poslovima i e, pravosuđu, već je puno više aspekata uključeno i imamo globalnu krizu pred nama, globalno patnju i trpljenje, nove ratove, globalnu situaciju nejednakosti i potrebu za obranom ljudskih prava i e, također za osiguravanjem ljudskog dostojanstva vezani smo raznim vrijednostima a e, granice mogu biti vrlo opasne mi smo svi povezani i e, izvan granica i preko ograničenja koja uspostavljaju granice Predsjednik Juncker je rekao da e, smo manje evropljani, manje ujedinjeni nego što bismo trebali biti i da nam treba zajednička migracijska politika. A ključna riječ je zajednička i neću se nikad umoriti od ponavljanja. Dakle, koherentna zajednička politika unutarnjeg i vanjskoj razvoja, sigurnosti, obrane i humanitarne pomoći. To bi bila politika koja će uključivati i jamstvo e, e, koje trebamo pružiti ljudima koji traže e, zaklon ili sklonište, borba protiv trgovanja ljudima i krijumčarenja ljudi, borba protiv mafije i E, sigurni koridori, sigurni koridori koji su e, potrebni za migraciju, a koji onemogućuju rad krijumčarima ljudi. Dakle, i u okviru e, Dublina isto tako i to na stabilnim i stalnim osnovama. Mi moramo biti dio tog mehanizma ne samo pružati humanitarnu pomoć i naseljavanje, već e, pomagati e, tim ljudima u pogledu njihovog statusa, jer e, ne želimo svađe radi uplata i svađe radi toga tko će što plaćati, tko je zadužen za registraciju izbjeglice i tako dalje. Molimo vas da ne održavate sastanke unutar ovog sastanka jer e, se moraju e, koncentrirati i govornici pa vas molim za mir u dvorani. Mislim da je ovo pitanje koje je važno za svakoga i koje mora svakog interesirati e, i ne smijemo gubiti iz vida potrebu za snažnom diplomatskom ofenzivom i mislim da imamo jasnu ulogu i trebamo osigurati da svi e, imaju jednake mogućnosti sudjelovanja tu su i Kina i Rusija treba zaustaviti trgovanje oružjem trebamo suradnju u obavještajnim e, djelatnostima trebamo e, transparentan pristup državama u razvoju i trebamo E, postići onih 0,7% BDP-a e, i korištenje svih e, dostupnih instrumenata te djelovanje na strukturiran način i kroz solidarnost trebamo razvoj koji će dovesti do otvaranja radnih mjesta i jednakosti. Trebamo upravljanje i borbu protiv prijevara i korupcije. E, trebamo mogućnosti e, legalnih migracija uz dozvole za rad i trebamo se suglasiti o zajedničkoj politici povratka. Trebamo djelovati zajednički u integriran način kroz mreže i poštivati međunarodne zakone o ljudskim pravima i jednakosti. To trebaju postići sve države članice. Podsjećam da je 25. rujna krajnji rok za podnošenje amandmana. Dakle, možda e, bismo mogli koordinirati rad na amandmanima da nemamo e, stotine i stotine različitih e, poruka, već jasne poruke jer ćemo inače biti preplavljeni amandmanima i bilo bi nam lakše da izvjestitelji u sjeni iskoordiniraju ključne amandmane Hvala vam lijepa kolege. Minuta je do deset. Te zapravo e, sad gledam jesu li e, skupine spremne za glasovanje. Za nekoliko minuta će biti spremne. Dakle, za nekoliko minuta. Okay, Lijepo vas molim da zauzmete mjesta. Imamo dugačak popis za glasovanje. nastojat ćemo to odraditi što brže, budući da u 11 sati imamo posjet predstavnika Luksemburškog predsjedništva. Oni će nam iznijeti plan rada predsjedništva i svoje prioritete. Krenut ćemo od 14. točke. E, najprije ćemo napraviti provjeru. Lijepo vas molim da provjerite da li sustav za glasovanje radi. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. U redu sve funkcionira kako treba. U redu je. Sustav za glasovanje funkcionira. E, nema problema, možemo početi. Glasovat ćemo o 14. točki dnevnog reda. Opći proračun Europske unije. Na prošlom sastanku smo raspravljali proračun, dakle nema potrebe za daljnjom raspravom. Imamo tri amandmana gospodina Gila koja nisu predložena prema pravilima, ali mislim da on to shvaća, tako da ćemo u budući riješiti ovaj problem. Da, molim vas da amandmane potpišete, da vaš ured ima to na umu. Svaki amandman mora imati potpis zapisnika, ne mogu se samo predati elektronskim putem. Dakle, glasali smo, ne glasamo prvom, ne glasamo prvom i drugom, nego trećem amandmanu. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Nećemo glasovati o petom, e, o četvrtom, dakle glasujemo o petom za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šesti za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, otvaram glasovanje, šesti amandman. Jesu li svi glasovali? Samo trenutak. Gospodin Preda ima poteškoće. U redu. U redu. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Završno glasovanje elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se 24 glasa za, jedan protiv, jedan suzdržani. Hvala Arne Lic na uloženom trudu i radu. Sada prelazimo na točku 15. Zaštita nacionalnog parka Virunga u Demokratskoj republici Kongo. Imamo čitav niz amandmana na tekst rezolucije. Krenut ćemo od sljedećeg. Prije svega imamo usmeno pitanje. Dakle, usvojit ćemo pitanje. Nakon toga prelazimo na rezoluciju. Krećemo od e, pitanja. Nema amandmana. Glasovat ćemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se pitanje. Hvala lijepa. Prelazimo sada na rezoluciju. Krećemo od 17. amandmana za protiv suzdržani, usvaja se. 18. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21. 20. Mm, ili 21. 21. za, protiv, suzdržani, usvaja se 22. za, 22. E, se ne razmatra. Dvadeset treći za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo na 24. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 25. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 26. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 27. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni 1 za, ispričavam se, 1 e, ovdje stoji na mom popisu. je li to kompromisni amandman broj 3? Ovdje stoji, to je jedan jedini kompromisni amandman. U, redi, u redu. Tko je onda za taj jedini kompromisni amandman? Za, protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje o kompromisnom amandmanu. Zatvaram glasovanje usvaja se. Onda preskačemo na 34. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, otvorom glasovanje. Zatvorom glasovanje. Usvaja se. 36. za, protiv, suzdržani, isto je većina, dakle usvaja se, 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 38 za, protiv, suzdržani, odbija se, 39 za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada ćemo glasovati o uvodnim izjavama. Amandman 1 i 2 zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dakle, glasovat ćemo o nacrtu mišljenja elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. sve se. Hvala kolege. I zahvaljujem isto tako kolegama iz, koji su radili eh, kao izvjestitelji Sjene. Prelazimo sada na točku broj 16. Obnova plana djelovanja EU-a za jednakost spolova. Najprije ćemo glasovati o usmenom pitanju. Tu su dva pitanja. Prvo pitanje je upućeno komisiji. Nema amandmana. Tko je za ovo usmeno pitanje? Tko je protiv? Usva se. Ispričavam se. Ljudi mi šapću različite informacije. Morat ćemo glasovati elektroničkim putem. Molim da ponovimo glasovanje. Otvaram glasovanje o usmenom pitanju komisiji. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada usmeno pitanje vijeću. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I usva se. Sada prelazimo na sam tekst rezolucije. Tu su, neki su povukli amandmane pa ćemo vjerojatno završiti brže. Htjela bih dodati da ću ja povući amandman broj 6. To se odnosi na uvodne izjave.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 Odbija se. 36. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 1 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Sada prelazimo na kompromis broj 2. Ispričavam se. Ne, ispričavam se. Prelazimo na 40. amandman. Gospodina Štira za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 41. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na kompromis broj 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Idemo sada dalje na amandman 46 za, protiv, suzdržani, odbija se. 47. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo za 47. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Imamo jednog zastupnika Pučana Viška. Molim vas da ponovimo glasovanje. Morat ćemo ponoviti. znači glasujemo o 47. amandmanu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 48. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 49. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 50. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 51. za. Protiv suzdržani, usvaja se. E, provjerit ćemo, otvaram glasovanje o 51. amandmanu, čini mi se da je usvojen, zatvaram glasovanje, ne, odbija se, ispričavam se, dobro je da smo provjerili, 52. za, protiv, suzdržani, usvaja se, 53. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54. Mm, za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Provjerit ćemo, otvorom glasovanje o 54. amandmanu, zatvorom glasovanje, usvaja se. 55. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 56. provjeravam. otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Mm, da. Usvaja se 57. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se 58. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se 59. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se 60. za. Protiv. Suzdržani? Usvaja se. 61. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 62. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada idemo na uvodni izjav. 15. smo povukli. 16. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 17. Za? Protiv?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 25. je povučen. Sada prelazimo na uvodne izjave. 1 i 2 su povučeni. Treći za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četvrti i peti su povučeni. Zapravo četiri do, skroz od četvrtog do devetog, znači deseti za, protiv, suzdržani, odbija se. Jedanesti za, protiv, suzdržani, odbija se. Dvanesti za, protiv, suzdržani, odbija se. 13. za, protiv, suzdržani, odbija se. 14. za, protiv, suzdržani, odbija se. Dakle, sada imamo završno glasovanje elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se velikom većinom glasova. Hvala svima koji su sudjelovali u glasovanju. Da, gospodin Gil. Da, taj amandman je povučen. Hajdi. Da, imam jedno pitanje. Ako sam dobro shvatila, komisija će danas predložiti e, interni, odnosno radni dokument na ovu temu. Mi smo potvrdili da bi naš odbor htio da se detaljnije bavimo ovom temom koja nije sekundarno pitanje, dakle to je pitanje rodne dimenzije u razvojnoj politici. Zanima me što će biti s našim zahtjevom da se izda priopćenje vijeću i parlamentu. Možemo li nešto učiniti kako bismo proširili rad na tom pitanju, da se uključe civilno društvo i nacionalni parlamenti i tako dalje. Da, i sinoć kasno u kasnim satima čula sam da je osnovni problem sa prethodnim akcijskim planom za rodnu politiku bio u tome što se nije dovoljno ozbiljno shvaćao u delegacijama. Zato smo rekli komisiji da želimo da to bude priopćenje koje će usvojiti čitav kolegi povjerenika. Sinoć sam čula da će to biti predstavljeno kao radni dokument, a ne kao priopćenje, dakle u početku je namjera bila da bude priopćenje, međutim sad je donesena ovakva odluka. Mi smo ovo podržali velikom većinom glasova i sada možemo zatražiti od koordinatora danas poslijepodne da, da upute pismo komisiji. E, o, naime, velik broj prijedloga komisije sada se predstavlja kao interni radni dokumenti komisije, međutim to je politika komisija, mislim da ona treba biti predmet parlamentarnog nadzora i zato nam treba stvarna rasprava, a ne e, da to bude na razini radnog dokumenta. Jučer smo od povjerenika rekli da je za njega ovo pitanje iznimno važno, da on želi da to bude jedna od vodećih politika Europske unije i sada čujemo da, e, da će e, komisija objaviti radni dokument. Dakle, samo možemo izvršiti pritisak na komisiju. Naravno, komisija je neovisna u, u smislu koje, toga koje će dokumente objaviti. A ono što mi možemo učiniti jest izvršiti pritisak na njih. Dakle, možemo o tome raspravljati na sastanku koordinatora danas poslije podne. Prelazimo na sljedeću točku, točka broj 17, kriza uzrokovana ebolom. Imamo popis. Gospodine Grnic, želite li nešto reći na ovu temu jer nismo jučer imali raspravu? Da, samo nekoliko riječi o uputama za glasovanje. Nažalost, ne mogu preporučiti da se pozitivno glasa o svim amandmanima. S jedne strane shvaćam dobru volju da se doprinese zajedničkom radu, s druge strane to podrazumijeva i da postoji opasnost da se čitava poruka razvodni. Iz tog razloga ne bih htio da e, ne bih htio da to bude nepristojno prema kolegama. E, kolege su dakle dobro, pažljivo pročitali izvješće i predložili su niz amandmana. Međutim, nadam se da će imati razumijevanja za moj stav ili ćemo glasovati o rezolucijama sovjetskog tipa ili ćemo imati jednu koncentriranu poruku. Ono što mi se čini važnim jeste da se prenese snažna poruka koju podržava većina kolega. U potpunosti se slažem s vama. Ja nisam bila protiv nekih amandmana u uh, uvodnim izjavama. Međutim, ako imamo stranice i stranice amandmana za, koji se odnose na uvodne izjave, onda čitava stvar pada u vodu. Dakle, ono što je bitno je da uputimo jasnu poruku, ne da imamo velik broj amandmana. Dobro, krećemo od e, popisa onda za glasovanje. I najprije imamo amandman odbora za, protiv, suzdržani, odbija se kompromis A. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 82. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 83 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, usvaja se. 84. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. 84. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 85. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 85. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 18. amandman odbora Envi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Usmeni amandman 1. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 86. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Šesti amandman Envija. Za? Protiv? Suzdržani? usvaja se, e, odbija se, ispričavam se. Kompromis B za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na kompromis C za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV 24 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. FAM 21 za. E, to je glasovanje u dijelovima. Dakle, glasamo u dijelovima. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Ovi su isti. Dobro. 92. za. Protiv. Suzdržani odbija se 93. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se 94. Za. Protiv. Suzdržani. E, čini mi se da se usvojan Da, ali možemo provjeriti. Dobro, provjerit ćemo 94. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Da, u redu, usvaja se. 95. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Envi 32 za, protiv, suzdržani, odbija se. FAM 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. 96 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 97 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 98 za, protiv, suzdržani, odbija se. 99. za, protiv, suzdržani, usvoja se 100 za, protiv, suzdržani, usvoja se 16. odbora Envi za, protiv, suzdržani, odbija se 101. za, protiv, suzdržani, usvoja se 102 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 103 za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31, ispričavam se, provjerit ćemo nv 30, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Upravo ste. da se odbija. 31. odbor Envi za protiv suzdržani odbija se. 104. za protiv suzdržani provjerit ćemo. 104. otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 105 za protiv, suzdržani, odbija se. 19. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis D za, protiv, suzdržani, e, usvaja se. 110, prelazimo na 110 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasujemo u dijelovima 111. prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, čini mi se da se odbija, ali provjerit ćemo drugi dio 111. amandmana. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 112. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 113. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 114. ispričavam se, 115. u dva dijela, prvi dio, tri dijela zapravo, prvi dio za, protiv, suzdržani. Dakle, prvi dio sto. 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Treći dio za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo treći dio, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 117 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 118. za, protiv, suzdržani, odbija se. 119. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 120. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19. fam za, protiv, suzdržani, odbija se. NV8 za, protiv, Suzdržani? Odbija se. 123. u dva dijela. Prvi dio. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV17. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 125. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 126. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 126. Otvaram glasovanje. Nije bilo sasvim jasno. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis E za, protiv, suzdržani, usvaja se. 130. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 132. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 133. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 134. za, protiv, suzdržani, čini mi se da se odbija, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje o 134. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Da, očito je da se odbija. NV11. Za, protiv, suzdržani, odbija se. NV12. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 135. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis F za, protiv, suzdržani, usvaja se. 138. za, u dva dijela, ispričavam se, prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio se ne razmatra, 139. za, protiv, suzdržani, odbija se. 140 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Odbija se, ispričavam se, odbija se, 141 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 141, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, odbija se. 142. za, protiv, suzdržani, odbija se. NV2, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 143. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 144. Da ne, taj se ne razmatra. NV20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Envi 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. 145 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 145. prvi dio, otvaram glasovanje, zatvaram ga, mm, odbija se, odbija se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani odbija se. 146. Za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. 146. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 147. Za. Protiv. Suzdržani? Usvaja se. 148. Za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 149. Za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 150. Za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 151. Za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Envi 28. Za. Protiv? Suzdržani? E, odbija se. 152 za, protiv, suzdržani, nisam sigurna, provjerit ćemo, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, odbija se, 153 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 154 u tri dijela. Mm, Ispričavam se, NV35 najprije za, protiv, suzdržani, odbija se. Onda imamo 154. u tri dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje u prvom dijelu. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se treći dio za, protiv, suzdržani, odbija se isti broj kao i ranije. 155, prvi dio za, protiv, suzdržani, E, zeleni guen nisam vidjela. E, dakle, provjerit ćemo. Provjerit ćemo 155. prvi dio. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dakle, molim vas da barem jedan iz kluba zastupnika jasno naznači jer ne vidim dobro. E, drugi dio za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo, moramo provjeriti. Otvaram glasovanje u drugom dijelu 155. amandmana. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 156. u tri dijela. Prvi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Provjerit ću. Dakle, provjeravam prvi dio 156. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Ne, mislila sam da su liberali ipak su protiv. Dakle, odbija se drugi dio. Za, protiv. Ne vidim točno što radite. Molim vas, eh, molim liberale da naznače su li za ili protiv. Dakle, za, protiv. Odbija se. Dobro, provjerit ćemo drugi dio 156. amandmana. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Treći dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Čini mi se da se odbija, ali nije sasvim jasno. Zatvaram glasovanje. Da, odbija se. Možda su liberaliti koji su odredili ishod. 157 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. 157. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Možemo li od NV29 do 33 glasovati skupno. Da, znači NV29 do NV33 glasovat ćemo skupno. Tko je za? Dakle, od NV 29 do NV 33. Možemo li skupno glasovati o tim amandmanima? Čini mi se da je netko iz prosvjedovao. Dobro, tko je za? Protiv? Suzdržani? Sve, svi amandmani se odbijaju. Prelazimo na NV 15. Za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. NV 15. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Uvodne izjave. Kompromis G za, protiv, suzdržani, usvaja se. Onda su, neki su amandmani povučeni. Prelazimo na 15. Ispričavam se, malo sam zbunjena. Imamo i usmene amandmane. Usmeni amandman 1a. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada idemo na amandman 14. u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis H. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 17. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18. za, protiv, suzdržani, napravit ćemo provjeru, otvaram glasovanje, čini mi se da se usvaja, zatvaram glasovanje. Da, usvaja se. 19. za, protiv, suzdržani, usvaja se. NVN za, protiv, suzdržani, odbija se. Imamo i drugi usmeni amandman, 1b, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. NVH, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 22. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24. za, protiv, suzdržani, usvaja se. NVU za, protiv, suzdržani, odbija se. 25. se ne razmatra. Prelazimo sada na kompromis J. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 31. za protiv, suzdržani, usvaja se. NVE za, protiv, suzdržani, odbija se. Prelazimo na NVT, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 34. tko je za, protiv, Mm, provjerit ćemo još jedan po 34. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36. za, protiv, suzdržani, čini mi se da se usvaja. 37. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 37. otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Da, usvaja se. 38. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 39. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Ispričavam se. Odbija se. NVG. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 40. za protiv, suzdržani, odbija se. 42. za, protiv, suzdržani, usvoja se. 43. za, protiv, suzdržani, čini mi se da se odbija, ali napravit ćemo provjeru. E, otvaram glasovanje u 43. amandmanu, zatvaram glasovanje, odbija se. 44. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis K za, protiv, suzdržani, usvaja se. NVJ za, protiv, suzdržani, odbija se. 48. za, protiv, suzdržani, nisam vidjela što su pučeni rekli, dakle usvaja se. 49. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50. se ne razmatra, NVK, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. NVM za, protiv, suzdržani, odbija se. 51. za, protiv, suzdržani, odbija se. 52. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53. za, protiv, suzdržani, odbija se. 54. se povlači. E, NVI za, protiv, suzdržani, odbija se. NVS za, protiv, suzdržani, odbija se. 55. za, protiv, suzdržani, usva se. 56. za, protiv, suzdržani, usvaja se 57. za, protiv, suzdržani, odbija se 58. za, protiv, suzdržani, usvaja se 59. za, protiv, suzdržani, usvaja se NV e, za protiv suzdržani odbija se NVP za protiv suzdržani odbija se 60 za protiv, suzdržani, odbija se. 61. za, 60. ja sam mislila da su socijalisti glasovali protiv. Dobro, provjerit ćemo 60. amandman, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Da, vrlo je jasno. Činilo mi se, nisam bila sigurna jesu li socijalisti, nekako su polagano digli ruke, kolege. 61 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 62 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 63 za, protiv, suzdržani, usvojeno se. 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 65 za, protiv, suzdržani, nije jasno. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 66. Ne, te se ne razmatra. Usmeni amandman dva. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 67. ne razmatra se. 68. amandman u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Čini se da je knap, tako da ćemo provjeriti prvi dio. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Drugi dio amandmana 68. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se usvaja. Da. 69. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 71. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. NVD. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 72. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 73. amandman. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 74. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 74. Drugi dio. Tko je za? Protiv? suzdržani? Mislim da je odbijeno, ali provjerit ćemo drugi dio, otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje, da, odbija se. Kompromis L, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 77 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 78 za, protiv, suzdržani, usvoja se fam K za, protiv, suzdržani, odbija se. Od MVF do fam S možemo skupno, tko je za, protiv, suzdržani, Imate li prigovor na sve amandmane? Znači, ovaj nije uključen mikrofon. Dakle, od NV Aha, morat ćemo ići pojedinačno, ne mogu tu ništa pomoći. Moramo ići pojedinačno. NVF, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. NVL, za, protiv, suzdržani, odbija se. FAM A, za, protiv, suzdržani, odbija se. FAM B, za, protiv, suzdržani, odbija se. FAM D, za, protiv, suzdržani odbija se. FM E za, protiv, suzdržani odbija se. Fam F e, za, protiv, suzdržani odbija se. Fam G za, protiv, suzdržani odbija se. H za, protiv, suzdržani odbija se. I za, protiv, suzdržani odbija se. Fam J za, protiv, suzdržani odbija se. Fam N za, protiv, suzdržani odbija se. Fam S za, protiv, suzdržani odbija se. izjave. Možemo li se dogovoriti da glasujemo skupno o njima? Ne, ne možemo. Da? Jedan liberal kaže da, drugi ne. Možemo, idemo posebno. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. Ne, provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osam za, protiv, suzdržani, usvaja se. Devet za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sa istom većinom i konačno glasovanje poimenično. Otvoram glasovanje. Has everybody voted? Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se 25 glasova za, jedan protiv. Hvala, to je bilo doista vrlo važno izvješće. Naravno, posjetit ćemo Zapadnu Afriku i nadam se da ćemo to ispratiti sljedeće godine i vidjeti je li su ostvarene sve promjene koje smo namjeravali postići po pitanju ebole. Dakle, nastavit ćemo pratiti događaje na terenu i održavati obećanja koje smo dali tom dijelu svijeta. We now have one more vote, I think. Imamo još jedno glasovanje. Točka 18. Uloga Europske unije unutar UN-a Imamo dva amandmana koji su povočeni. 20 i 24. Gospodin Fronzulica želi reći nešto. Hvala, da. Povlačim amandman 20, zato jer je u posljednjih nekoliko dana komisija odgovorila na naš zahtjev iz Svibnja da revidira svoju humanitarnu politiku. Dakle, prihvatili su da žene koje su žrtve rata moraju imati pristup cjelokupnim uslugama, bilo reproduktivnim ili zdravstvenim, što uključuje također i uslugu pobačaja. E, želim zahvaliti e, komisiji što je prihvatila naše stajalište i naravno želim im uputiti zamolbu da se ova odluka konkretno i provede. Hvala vam. Hvala na ovoj obavijesti. Sada možemo pristupiti glasovanju. Dakle, amandman 1 u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je odbijeno, ali provjerit ćemo. Dakle, amandman prvi i prvi dio. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 2 tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 3 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 4 je povučen. Amandman 5 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 6 koji je za. Protiv. Suzdržani. Mislim da treba provjeriti. Amandman šesti, otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno, jasno je. Amandman sedmi, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. Osam, za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. Amandman deveti, tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Deseti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Jedanesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dvanesti za, protiv, suzdržani, odbija se. 13 za, protiv, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani usvaja se 15 za u tri dijela sa tri dijela tko su za ne ispričavam se dva su dijela dakle za prvi dio tko je za protiv suzdržani provjerit ćemo prvi dio 15. amandmana otvoram glasovanje zatvoram glasovanje odbija se drugi dio još uvijek ima smisla. Dakle, glasovat ćemo o drugom dijelu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. I ona. 16. amandman za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 17 za, protiv, suzdržani usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani usvaja se 19 za, protiv suzdržani usvaja se. 20. je povučen, 21. u tri dijela. Prvi dio koji je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 23 u dijelovima. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojen. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, nije jasno. Provjerit ćemo drugi dio 23. amandmana koje je otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 24. je povučen, dakle idemo na konačno glasovanje. Elektroničkim putem otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se velikom većinom. I hvala izvjestiteljici, gospođi Zaborskoj. Ne, ona je bila i jučer izvjestiteljica, pa zbog, zbog toga sam se zbunila. Hvala svima. Evo, ovo je bilo zadnje glasovanje. Oprostit ćemo se s onima koji odlaze. Hvala svima. da pogovori.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 Benito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 Oh. Okay. can everyone take now? Uh, e, zamolit ćemo vas da se vratite na svoja mjesta. Mogli ste uzeti kratak predak nakon glasovanja koje je bilo dosta dugačko. a Zahvaljujem vam na strpljenju tijekom glasovanja. Sada imamo važnu raspravu sa luksemburskim predsjedništvom e, o humanitarnoj pomoći. Vi tu sjedite u vijeću i u predsjedništvu i znate koliko je humanitarna pomoć aktualna, što nije uobičajena situacija. Znamo da postoji humanitarna kriza unutar Europske unije i jučer smo razgovarali o pripremama za E, svjetski sastanak na vrhu o humanitarnoj pomoći u Istanbulu, a vidimo što se događa na granicama i o tome hoćemo li ili ne pružiti humanitarnu pomoć unutar Europske unije. No, um, inače razgovaramo o vanjskoj humanitarnoj pomoći i to je sada dakle vrlo aktualno pitanje. Neki od nas su posjetili Tursku prije nekoliko tjedana i vidjeli smo što naše organizacije Europske komisije rade u pružanju humanitarnoj pomoći e, u pružanju humanitarne pomoći što se poduzima po pitanju Sirije, a da ne spominjem izbjeglice u e, iz Afrike, iz Eritreje i tako dalje. Dakle, doista nam je drago što ste danas ovdje i što ćete se obratiti našem odboru u vezi s našim e, planovima kao predsjedništva. Ovo je doista pravovremeni trenutak. Znam da je naš sustav e, doista došao do svojih granica. Predviđena je reforma. Imamo tu gospodina Gerrera koji je naš izvjestitelj i koji predvodi našu raspravu po tim pitanjima. Dakle, sada očekujemo čuti vaša mišljenja, e, gospodine ministre, a onda ćemo preuzeti mi riječ s raspravom. Hvala gospođo predsjedateljice, dame i gospodo. Veliko mi je zadovoljstvo što sam se mogla odazvati vašem pozivu da vam predstavim prioritete luksemburškog predsjedništva kada je riječ o humanitarnoj pomoći. Prije nego što prijeđem na prezentaciju, dopustite mi da zahvalim zastupnicima Europskog parlamenta što nastavljaju ovu tradicionalnu razmjenu E, dakle šestomjesečnu razmjenu humanitarnoj pomoći. Europska unija je akter na svjetskoj sceni koji ima stratešku važnost kao prvo u financijskom smislu, imamo sredstva koja, izva, koja su prešla 1,2 milijarde eura 2014. godine. Evropska unija je još uvijek najveći humanitarni donator na međunarodnoj sceni. Zatim što se tiče stručnosti, Evropska unija zajedno sa državama članicama raspolaže širokim rasponom inovativnih instrumenata i novih kapaciteta koji imaju potencijal ublažiti posljedice kriza i isto tako promijeniti život pogođenom stanovništvu. Tragično je da se pejzaž humanitarnih kriza sve više pogoršava. Produžene krize sada su postale uobičajene. Jedan prognanik u prosjeku 17 godina živi kao prognanik. E, humanitarni sustav sada je pred velikim izazovima, a sredstva za humanitarnu pomoć e, iz godine u godinu dosežu rekordnu razinu. Humanitarni instrumenti više nisu prilagođene ovoj novoj nove stvarnosti. Usprkos činjenicama nakon reforme iz 2015. godine postoji konsenzus da ovaj humanitarni sustav treba jednu dubinsku reformu. U tom kontekstu Luksemburško predsjedništvo u okviru svog predsjedništva definira tri prioriteta i zajednički cilj a to je da sustav humanitarne pomoći bude uspješniji i efikasniji sukladno konsenzusu o humanitarnoj pomoći i načelu uh, good humanitarian donorship. E, gospođo predsjedateljice, što se tiče prvog e, humanitarnog e, samita u Istanbulu 2016. godine, nakon usvajanja komunikacije na tu temu, mi smo predložili državama članicama pristup u tri faze. Kao prvo, da se definira zajednička poruka u svrhu svjetskih konzultacija od 14. do 16. E, e, u e, Ženevi. Nakon toga ovaj summit će isto tako biti tema i 26.10. To će biti jedna orijentacijska rasprava koja će omogućiti ministrima da saznaju koji su prioriteti. Isto tako, naše predsjedništvo predlaže da se izrade smjernice vijeću kako bi se vijeće izvijestilo i kako bi se izvijestilo izvješće glavnog tajnika koje će biti objavljeno negdje u e, prvom mjesecu 2016. godine. Što se tiče definiranja zaključaka vijeća, e, države članice će na sastanku vijeća morati donijeti odluku o tome. To je idealan trenutak da se razgovara ne samo o prazninama u sustavu humanitarne pomoći, nego da se i pogleda u budućnost i da se vidi na koji način moramo korigirati instrumente humanitarne pomoći kojima raspolaže Europska unija, koje će biti naše kolektivne obveze koje ćemo preuzeti u Istanbulu i koje će biti uloga novog akcijskog plana europskog eh, konsenzusa na kojemu trenutno rade komisije države članice. Općenito se može reći da se nadamo da će sustavna pitanja humanitarne pomoći biti i dalje na dnevnom redu čak i nakon 26. listopada. Koafa, odnosno skupina koja je zadužena za humanitarnu pomoć, je idealan forum koji može omogućiti e, da se da doprinos raspravi, a njezin rad bio bi još efikasniji kada bi djelovala u Briselu. Dopustite mi još samo da dodam sljedeće. Mi ćemo uzeti u obzir i izvješće odbora DEV pod nazivom Preparing for the World Humanitarian Summit Challenges and Opportunities for Humanitarian Assistance. To e, će izvješće biti predstavljeno ovdje tijekom sljedećeg mjeseca. Naš sljedeći prioritet tiče se koordinacije unutar aktera e, koji se bave humanitarnom pomoći i civilnom zaštitom. Nakon zaključaka vijeća pod talijanskim predsjedništvom E, koordinacija e, dakle u ovom području od 16.12. E, prošle godine, Luksemburško predsjedništvo je odlučilo da se više koncentriramo na konkretne aktivnosti kako bismo unaprijedili e, koordinaciju između tih dviju djelatnosti. U tom smislu Luksemburško predsjedništvo organizirat će od 15. do, odnosno organiziralo od 15. do 16.7.2015. godine radionicu e, na kojoj su bili pozvani stručnjaci iz tog područja usprkos različitim e, načinima rada. Pokazalo se iz, na toj radionici da e, bi se moglo zajednički raditi e, između tih dviju službi kako bi se spasili ljudski životi. Isto tako je Luksemburško predsjedništvo predstavilo 34 preporuke predsjedništva koje su donesene na toj radionici, neke od tih preporuka morat će se provesti u državama članicama, a neke druge na razini Europske unije. Sljedeće faze još treba razjasniti, no vjerojatno ćemo imati popis prioritetnih aktivnosti koje ćemo raspravljati na sljedećim zajedničkim e, raspravama na sastancima vijeća. Naš treći prioritet ima veze sa zaštitom najranjivijih osoba obuhvaćenih sukobom. Cilj luksemburškog predsjedništva bit će da se iznesu argumenti kako bi se stavio naglasak na univerzalnost e, humanitarnih načela i kako bi se naglasila važnost e, pomoći e, pogođenom stanovništvu i uključivanje u sve programe za humanitarnu pomoć. Treće, treba podsjetiti sve dionike kako imaju obvezu da pruže zaštitu radnicima, djelatnicima e, i humanitarnim strukturama, te da osnaže kapacitete samozaštite tih osoba i zajednica koje su pogođene sukobima. E, ta rasprava je sastavni dio ove e, godine prvog mandata Luksemburga u Vijeću sigurnosti UN-a. Mi isto tako namjeravamo potaknuti raspravu među državama članicama kada je riječ o financiranju programa zaštite. Zajedno s komisijom predsjedništvo će predočiti jedan dokument za analizu i predložit ćemo neke konkretne smjernice na način da bi financiranje država članica postalo fleksibilnije u tu svrhu. Isto tako ćemo aktivno podržati pripremne radnje s obzirom na 32. svjetsku konferenciju Crvenog križa i polumjeseca e, koja će biti održana e, u 12. mjesecu 2015. godine. Osim ovih osnovnih prioriteta također ćemo staviti naglasak i na još nekoliko tema. Kao prvo, pratimo svjetske humanitarne krize kao i one krize koje su zaboravljene. U tom kontekstu ćemo nastaviti raspravu i izvući ćemo neke zaključke e, iz mm, epidemije ebola i to će biti od ključne važnosti. Želim vas podsjetiti da e, organizacija konferencije Ebola Lessons Learned e, će se održati sljedećeg mjeseca. Također čestitam Charlesu Goerensu na njegovom izvješću o krizi vezano za epidemiju Ebole gdje se iznose neke vrlo relevantne preporuke. Nastojat ćemo također da to bude u središtu rasprava koja će se držati na konferenciji. U sljedeća tri mjeseca također ćemo istaknuti financiranje e, humanitarnih aktivnosti. Predsjedništvo će predložiti državama članicama da raspravljaju o različitim modalitetima kao što je višegodišnje financiranje, što je vrlo važna faza planifikacije za partnere koji se bave humanitarnom djelatnošću. Također ćemo se baviti e, vezom između humanitarne pomoći i dugotrajnim razvojem. 9.9. E, imali smo radionicu koja se bavila nasiljem nad ženama u e, sukobima. Imat ćemo isto tako i zajedničku zajednički sastanak skupine zadužene za ovo pitanje u 11. mjesecu koja će biti posvećena temi dakle dugotrajnog prognaništva i e, posebno e, također teme migracija. Mi se zalažemo za to da e, države donatori i svi ostali imaju više multiresorski pristup i da se bave također i pitanjima razvoja i prevencije i to u smislu podizanja otpornosti. Također apeliramo na države članice e, da ispune zadana obećanja kada je riječ o dugotrajnim krizama s kojima se a trenutno moramo nositi. Slijedom pisma predsjednika Šulca i predsjednika Tuska mi ćemo postaviti pitanje državama članicama kada je riječ o dodatnim doprinosima za UNHCR i PAM vezano u sirijsku krizu. Premda trebamo ohrabriti e, UN da i oni daju svoj odgovor, naše osnovni Naša je osnovna odgovornost da najranjivije žrtve sirijskog sukoba imaju pravo na pomoć uz puno dostojanstvo. Usprkos činjenici da e, sredstva za, prorač, za humanitarnu pomoć dosežu rekordne razine, ti instrumenti nisu dovoljni kako bi se riješili stvarni uzroci kriza koji dovode do takvih dugotrajnih prognaništva. Danas je više nego ikada bitno da se objedine i koncentriraju svi instrumenti koji su nam na raspolaganju. Hvala vam na pozornosti i da kako spreman sam odgovoriti na vaša pitanja i čuti vaše komentare ili prijedloge vezano uz pojedine prioritete i ostale teme koje sam spomenuo. Hvala gospođo predsjedateljici i hvala vama kolege zastupnici. Hvala, jer pitanja koja ste naveli su upravo pitanja o kojima i mi raspravljamo. E, gledam gospodina Guerrera, želite li uzeti prvu riječ e, ili... Dobro, onda dozvolit ćemo našem izvjestitelju da prvi uzme riječ. Gospodine Guerrero, izvolite. Hvala lijepa. E, hvala gospodine ministre na ovom izlaganju. Želim kao prvo istaknuti da je ovo možda prvi put da jedna vlada koja predsjedava vijećem Europske unije zauzima vodstvo, vodeću ulogu ne u pitanjima koja se tiču međuvladinih odnosa, a naravno to je važno s obzirom na sljedeći sastanak na vrhu o humanitarnoj pomoći u Istanbulu. Luksemburgsko predsjedništvo je moglo reći pa to nije pitanje koje je nešto što se tiče odnosa između vlada i mogla je prebaciti odgovornost. No, ipak pokazali ste ogromno zalaganje i to ne samo organizacijom čitavog niza aktivnosti i zaključcima vijeća, nego i vašim eh, nastojanjem da se odrede prioriteti koje će podržati Europska unija i to je doista hvale vrijedno. Želim eh, čestitati vama i vašoj vladi na tome. Rekli ste da humanitarno djelovanje treba preoblikovati. Mi smo se susreli sa predstavnicima organizacije EKO koji je E, odnosno glavne uprave EKO koji govori o glavnim usmjerenjima komisije i koji je rekao dakle, da treba revidirati humanitarno djelovanje i uskladiti ga s novim izazovima, s novim potrebama koje se sada pojavljuju. Naravno, govorim uvijek o humanitarnom kontekstu. Nadalje, održano je također i manifestacija posvećena Crvenom križu, dakle godišnjica Crvenog križa je obilježena, a jučer smo imali priliku razgovarati o zaštiti načela humanitarnog djelovanja, a također i o instrumentima, odnosno o potrebi da se preoblikuju i izmjene načini koordinacije i djelovanja. Bilo je dovoljno regionalnih pripremnih sastanaka za dolazeću konferenciju u idućoj godini. I na svim tim sastancima i svaki put kad se govorilo o humanitarnim pitanjima, govorilo se o tome da je neophodno slijediti načela humanitarnog djelovanja ne samo zbog vrijednosti, već i zbog učinkovitosti humanitarnog rada. Dakle, ne možemo obraniti neutralnost i neovisnost ako nismo kadri u središte staviti one kojima zaštita treba, bez obzira na e, političke i strateške e, aspekte, onda znači ne možemo davati humanitarnu pomoć tamo gdje je ona e, potrebna. Imamo širok e, konsenzus o tome da u Istanbulu treba zaštititi načela humanitarnog djelovanja te da Europska unija u tome ima vrlo važan glas. Osim toga, vrlo je široka suglasnost i o potrebi za koordinacijom rada da bi se djelovalo što je moguće učinkovitije. Te ta koordinacija treba proizaći iz onih koji upravljaju u vladama, bilo to na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou. Osim toga i trebamo u središtu pozornosti imati ljudska prava i potrebu za humanitarnim djelovanjem. Potrebna nam je dakle koordinacija tih ciljeva i koordinacija odgovornosti za e, izvršenje i djelovanje i upravljanje. Odnosno na tri prioriteta o kojima smo čuli, a to je potreba da se zauzme zajedničko stajalište prije samita, mislim da je vrlo važno da vlade razumiju i uvide da se da postoji potrebna za vrlo snažnim zaključkom i stajalištem vijeća i e, mislim da je potrebno dati podršku te se ja e, tome pridružujem. Važno je uvijek imati na umu one koji su najizloženiji i najosjetljiviji. Prvo trebamo vi ste se osvrnuli na potrebu za osiguravanjem sigurnosti i kompromisa u e, financiranju humanitarnih potreba u e, Europskoj uniji. Ne možemo ići u Istanbul i tražiti da se obveza financiranja e, preuzme od strane nekog drugoga, dakle međunarodnih organizacija i tako dalje, već nam je potreban mehanizam praćenja e, i učinkovitosti e, trošenja novca koji e, je namijenjen humanitarnoj pomoći trebamo stabilan priljev sredstava i to na način na koji je, da se to može provjeriti u bilo kojem trenutku. Trenutno se odvija rasprava o tome u kojoj mjeri Europska unija može biti primjerom ostatku svijeta ili ju se može optužiti za to što je ona zapravo bila jako dobar donator i tako dalje međutim u trenutku kad je došlo do humanitarne krize unutar Europske unije, nismo kadri razriješiti tu situaciju. Bez obzira što postoji načelni konsenzus i pokazali smo da smo tu vrlo slabi. To slabi našu poziciju e, i na sastanku na vrhu jer nas mogu optužiti da drugima dijelimo lekcije, ali ne činimo ono što je potrebno da bismo svoja unutarnja pitanja u tom pogledu razriješili. Posjetili smo i Tursku i također e, smo razgovarali o našim naporima u Europskoj uniji. O tome smo čuli od brojnih ljudi koji smo tamo susredili. Izvolite, gospodine Štiru, u ime Pučana. Hvala. I također hvala ministru na pregledu. Europska unija predvodi u pružanju humanitarne pomoći, a kao što je Enrique rekao, o tome smo razgovarali i jučer. Nažalost, suočavamo se sa pitanjem vjerodostojnosti. Danas je važan dan, budući da imamo sastanak Vijeća ministra unutarnjih poslova i naravno zanima će nas znati, budući da vi predstavljate predsjedništvo, kako je tu povezanost e, unutarnjih poslova, vanjskih poslova, vašeg portfelja i tako dalje. No u svakom slučaju trebamo zajednički odgovor na izbjegličku krizu, a sada imamo kaos i moramo si to priznati. E, ja osobno dolazim iz Hrvatske i e, mi smo tamo proživjeli vrlo težak vikend. Bio sam na graničnom prijelazu sa Slovenijom, živim tek 8 km od tog graničnog prijelaza ne upirem prstom ni u koga, nemojte me krivo shvatiti, ali nije lijepo vidjeti i suzavac, helikoptere koji nadlijeću granicu u obhodnji. Ne želim prebacivati krivnju ni na koga, nego jednostavno želim naglasiti da nam je potreban zajednički odgovor. Ne želim izdvojiti niti jednu zemlju članicu, ali bez zajedničkog odgovora imat ćemo kaos. Također mislim da smo, ne daj Bože, na rubu ne samo napetosti, nego i otvorenog sukoba između zemalja članica. Ponavljam, između zemalja članica. Možemo E, razgovarati o ulozi vojske, ali kada vidite interventnu policiju na e, obje strane graničnih prijelaza ili granice, onda možete zamisliti jedino što može uslijediti. Dakle, to je ključno pitanje. Znam da to nije glavni naglasak ili težište ove rasprave, to nam nije bila namjera staviti težište na to kada smo razrađivali dnevni red, ali ne smijemo zatvarati oči pred tim pitanjem. Ne možemo jednostavno samo razgovarati o financijskim sredstvima, o ulozi Europske unije na sastanku na vrhu u Istanbulu, ako ne položimo ovaj test vjerodostojnosti koji nam se sada nameće, a sada ne vidim da dobivamo baš visoke ocjene. Hvala vam lijepa što ste podijelili vlastita iskustva s nama, gospodin Neufer. Hvala vam lijepa. I hvala što ste došli u ime vijeća. Imali smo predsjedništva u kojima baš nismo imali, koje baš nisu igrala veliku ulogu. E, ja bih e, samo se osvrnuo na ovo što je Ivo upravo rekao. Mislim da se tu radi o e, pitanjima koja su možda se planirala drugčije, možda niste mogli predvidjeti, ali čestitke vašoj zemlji, jer vaš e, ministar e, vanjskih poslova i premijer su odradili sjajan posao. A opet Danas imamo sastanak ministara unutarnjih poslova, e, te mislim da se treba osvrnuti i na to kako mi postupamo s izbjeglicama na unutarnjim granicama. Možda će to biti poticaj vama na rad, odnosno moramo se usuglasiti o tome kako ćemo se boriti protiv uzroka njihovog bijega. I mislim da bismo i mogli ra početi raditi na ova tri prioriteta koja ste naglasili, a ja bih osobito naglasio humanitarnu pomoć koja bi trebala biti učinkovita, trebamo tu veću djelotvornost i bolju performansu. Osim toga, mislim da humanitarna pomoć se pruža na nekoordiniran način i da vijeće nema baš dobro, dobar uvid u to koliko svaka država članica doprinosi humanitarnom sustavu. E, zatim tu je UN-ova podrška, bilateralni sporazumi, puno je, mislim, zbrke u svemu tome nered vlada, te mislim da je tako i na europskoj razini, pa bismo trebali raditi ciljano, pogotovo zato što i porezni obveznici žele znati na koji se način e, troše njihova sredstva. E, naravno, oni su spremni dosta doprinijeti, ali mi trebamo uvjerljivije odgovore pružiti i e, podastriti uvjerljivije uvjerljivije e, argumente. E, recimo i nakon nepalskog potresa nije bilo dobre koordinacije, a i kriza s ebolom nam je pokazala da e, Evropska unija, svjetska zdravstvena i UN nisu bili kadri dobro odgovoriti. A mi smo usvojili ovo doista dobro izvješće o toj temi. I konačno, s praktične strane, što se tiče e, humanitarne situacije u Siriji i susjednim zemljama, Turskoj, Libanonu i Jordanu te misiji od pred tjedan dana mislim da mogu jasno reći da ljudi koji su još uvijek u Siriji žele ostati tamo ako je ikako moguće, ako to humanitarna situacija omogućuje, ali ako odu nastavnici i liječnici, onda se gasi i posljednja nada za ostankom. Dakle, Ujedinjeni narodi moraju djelovati tamo da bi ljudi uopće mogli ostati i opstati u e, Siriji a 150 milijuna dolara sad nedostaje, a 200 milijuna dolara u, za Tursku, Jordan i Libanon. To je ono što nedostaje za do kraja godine, novac koji treba Ujedinjenim narodima i mi tu trebamo jasno odgovoriti i platiti svoj doprinos osigurati sredstva koja nedostaju jer ljudi idu u e, susjedne države u Tursku i Libanon tamo se zadržavaju jer su relativno blizu svojih domova i nadaju se mogućnosti brzog povratka e, u njih e, i mislim da dakle treba odgovoriti brzo. Hvala gospođo predsjedavajuća. Drago mi je što ponovno vidim svog prijatelja Romana Šnajdera koji e, izvrsno obavlja svoj posao u sklopu predsjedništva. On je stavio naglasak na humanitarna pitanja, međutim problemi i izazovi s kojima se trenutno nosimo zapravo su negdje na razmeđi između humanitarne pomoći i pitanja razvoja. Jučer nam je na odboru povjerenik Mimica govorio o Trust Fundu, o zakladi. E, još se uvijek ne zna što će točno biti, kako će izgledati taj fond. Komisija želi da se ubrza postupak plaćanja, naravno uz e, poštovanje pravila financijske uredbe. Nije mi jasno ako se poštuju ti propisi koji postoje, zašto nam treba nova formula. U svakom slučaju ovaj, ova zaklada e, je jedna inicijativa koju pozdravljamo i mi pozdravljamo sve inicijative komisije kojima je cilj e, da se nađe rješenje tamo gdje nastaju problemi, dakle u zemljama iz kojih izbjeglice dolaze. Mi nismo protiv toga da se kreira nova strategija, ali nam nije još poznata. Što se tiče ove zaklade, htio bih iznijeti tri komentara s tim u vezi. Prije svega, mi očekujemo da ćemo prikupiti negdje između 1,5 i 2 milijarde eura, no postavlja se pitanje odakle će doći ta sredstva. To neće biti dodatna sredstva, koliko sam shvatio. Prije svega države, e, članice, većina država e, je sve manje spremno dati novac. Ne daju nam niti obrazloženja zašto je to tako, zato zašto su nesklone izdvojiti sredstva. Osim toga što se tiče izbjeglica koje dolaze u države članice na njihov teritorij, e, tu su potrebna sredstva u zemljama primateljicama i taj novac koji se ulaže u upravljanje izbjegličkih tokova e, je novac koji se daje e, dakle iz sredstava za iz tih sredstava za razvoj. Prema tome uzet će se sredstva iz proračuna, odnosno iz sredstava za razvoj koja su već onako ograničena Pitam se odakle ćemo dobiti dopunska sredstva. Već sam rekao jučer da se preljeva iz šupljeg u prazno i to će se pokazati da je tako. Zatim isto tako strategija. E, bitno je da znamo što točno želimo postići. I treće, ja mislim da ova inicijativa predstavlja određene poteškoće jer ne znamo točno kamo idemo E, uzet ćemo sredstva iz Europskog razvojnog fonda, dakle e, rezerva se ako se počne, počne koristiti na početku ciklusa, na kraju ciklusa provedbe tog fonda neće više ništa ostati. E, dakle, iz svih tih razloga rekao bih da mi pomalo kaskamo za situacijom i možda smo mogli pronaći odgovor u prethodnim godinama da su svi pristali e, ispuniti cilj e, na koji su se obvezali temeljem Europskog konsenzusa za razvoj iz 2005. godine. To bi bio možda više komentar nego pitanje, ali svejedno bih rado čuo mišljenje ministra Schneidera. Zatim e, drugi komentar se tiče ebole. Naš odbor je upravo usvojio izvješće Lessons Learned vezano uz epidemiju ebole. Mislim da je naša analiza jasna. Ovdje se također suočavamo sa izvanrednom situacijom, međutim riječ je o jednom suštinskom pitanju. Ova kriza je sistemske prirode jer je upravljanje na svjetskoj razini tako da uistinu ima mnogo praznina. E, međunarodna zajednica nije odmah reagirala na krizu što je dosta zabrinjavajuće. Dakle, sve je išlo dosta sporo, čak i svjetska zdravstvena organizacija je sporo reagirala. To je kriza sistemske prirode jer u tim zemljama u posljednjih 20 godina nije dovoljno uloženo u osnovnu sanitarnu infrastrukturu. Tako da e, naš parlament, e, a i vi morate, dakle, prioritet je da se izdvoji najmanje 20 posto sredstava iz razvoja za sanitarnu infrastrukturu i za osnovne socijalne usluge. E, ova kriza je sistemske prirode iz još jednog razloga. E, povjerenik Stilijanides je kao koordinator na europskoj razini uistinu sjajno odradio svoj posao. Međutim, što se tiče uloge Europske unije, tu još e, ima prostora za poboljšanja što se tiče koordinacije u najmanju ruku. Na koji način namjeravate pratiti situaciju osim e, konferencije koju ste spomenuli? Ne mislite li da bi bilo dobro da se e, periodički prati situacija budući da postoje sredstva e, koja se izdvajaju i koja zapravo izlaze izvan okvira pitanja ebole. Pitanje je zapravo tko će imati odgovornost za proizvodnju lijekova. Ako na tržištu nema dovoljno poticaja, hoćemo li naprosto utvrditi da je takvo činjenično stanje, da je to naprosto riječ o privatnom sektoru i nećemo se u to uplitati ili ćemo ipak definirati političku odluku. Znam da je to vrlo kompleksna problematika, zato smo mi u ovom izvješću pozvali parlament da izradi jedno izvješće na vlastitu inicijativu zajedno sa odborima ENVI kako bi se upravo pokušalo iznaći rješenje za ovo pitanje. Evo, mislim da sam vam dosta toga rekao, dosta sam pitanja pitao. Slažem se sa kolegom Guererom, s kolegom Štirom i Nezerom vezano uz tri prioriteta Luksemburškog predsjedništva. Hvala vam i želim vam mnogo sreće u daljnjem radu vašeg predsjedništva. Mislim da je se vaše predsjedništvo odvio trenutku sa e, izazovima koji do sada koji su stvarno bez presedana i nadam se da će i odgovor Europske unije biti na razini. Hvala vam lijepa, hvala gospodine Schneider što ste nam se danas e, pridružili. Claude Görens već mi je zapravo uzao riječ iz usta, naglašavam e, još jednom da je pitanje financiranja od velike važnosti. Imamo izvanrednu situaciju, izvanredne probleme u eh, Europi, ali ne samo u Europi, nego i u državama pogođenima ovom krizom. I kao što smo rekli, mi trebamo tu Europu o kojoj već godinama govorimo Europu zajedničkih vrijednosti i moramo osigurati e, da ona bude financirana adekvatno. Ne možemo to uzimati iz postojećih proračuna. Novac koji je već tamo je potreban i ne možemo zanemariti potrebe izbjeglica, trebamo svjež priljev novca E, i e, to je izazov možda e, i još i veći za vas koji ste na čelu vijeća jer morate prikupiti ta sredstva ali moramo vidjeti kako to učiniti i kako se zajedno boriti protiv ove krize to je izvanredna situacija i trebaju nam izvanredne mjere Zapravo ste se osvrnuli na sve važne e, točke, ali pratit ćemo još i e, kako se odvija situacija s financiranjem. Još jednom hvala lijepo što ste bili sa nama. Hvala. Ja bih e, se dotaknula pitanja osjetljivih skupina, jer to treba i zaslužuje puno pozornosti. Dakle, ljudi s posebnim potrebama, žene, djeca e, u posebno su rizičnoj situaciji u humanitarnim katastrofama. Zanima me postoje li neki planovi o tome kako njima e, pružiti posebnu skrb, odnosno kako se pobrinuti za te osjetljive skupine koji puta u posjeti izbjegličkim kampovima vidim da je vrlo dobro pružiti posebnu skrb ženama i njihovim potrebama, ali i ljudima s posebnim potrebama, invalidima treba tu biti i pragmatičan. Ima tu stvari poput recimo kako e, ići na toalet koje, s kojima oni trebaju pomoć. E, to su ljudi u iznimno teškim životnim okolnostima. Dakle, to je e, moje pitanje. Zatim pitam i pratite li probleme pristupa humanitarnoj pomoći e, u nekim područjima gdje su je velika koncentracija izbjeglica, recimo u Siriji, ne znam što je s kampovima koji su pod okupacijom Isila e, i, e, i drugdje isto tako ima već dulje u Ukrajini, na primjer, e, situacija da Kijev blokira pristup humanitarnoj pomoći u područjima koji su, koja su pod okupacijom pobunjenika ili terorista, kako već želite da ih nazivamo. Mislim da vaš da je vaš program za humanitarnu pomoć tijekom vašeg predsjedništva vrlo ambiciozan i vidi se da ulažete u ovu vrlo važnu dimenziju koja ima implikacije i za dugoročni razvoj. Čini mi se da se nitko drugi ne javlja za riječ, ipak da, Šarl. Hvala, sigurno se sjećate da je predsjednik Šulc najavio da će uputiti pismo uh, predsjedniku vlade Batelu vezano uz financiranje fonda Madat. Da bi se odgovorilo na potrebe u izbjegličkim kampovima u Turskoj, Libanonu i Jordanu. Dakle, to su bili sljedeći iznosi. Oko 40, između 40 i 45 milijuna eura e, koji su trenutno uplaćeni u fond, a iznos koji je, do koji je potreban je na razini od 4 milijarde eura. Ako su te brojke točne, onda znači da smo uspjeli doći do 1% potrebnih sredstava. Europa nije jedina koja uplaćuje taj fond, međutim to je uistinu mali iznos, premda se stalno ponavlja da se problem mora rješavati tamo gdje je nastao i ako ne želimo biti preplavljeni izbjeglicama moramo im ponuditi nekakvu perspektivu e, što bliže zemlji iz koje dolaze. Ne znam je li to pismo u međuvremenu došlo, e, tamo gdje je upućeno. E, predsjednik Šulc je to najavio ovdje u Briselu prošli tjedan. Evo, dakle, to, to je problem dodatnog financiranja, no ne vidim da je itko spreman preuzeti odgovornost. još jedan komentar, govorim to u nazačnosti ministra i njegovih suradnika. Ovaj odbor je jedini forum gdje se mogu susresti svi akteri E, iz Europske unije koji se bave pitanjima humanitarne pomoći, međutim e, odsutno je vijeće i države članice. Želim samo usput spomenuti da bismo mi vrlo rado da nam dođu ministri država članica da nam da nam dođu češće na sastanke odbora, jer e, kao što vidite ovdje imate saveznike, mi vam pružamo gotovo bezuvjetnu potporu u vašim aktivnostima i ne vidim zašto velik broj e, vlada ne želi da im se pomogne. Komisija je ovdje stalno, kao i djelatnice službe za vanjsko djelovanje, e, tu je naš odbor, da, odbor, dakle to je forum koji uistinu ima veliki potencijal koji nije dovoljno iskorišten prema našem mišljenju. Želim to samo usput spomenuti. Možda tu poruku možete prenijeti i kolegama ministrima na vijeću za razvoj. E, znam da često nisu prisutni, e, većina država čak nije niti prisutna na ministarskoj razini, dakle mislim da još ima prostora za poboljšanje što se tiče samog ustroja upravljanja i upravljanja. E, dakle, mislim da bi bilo dobro da vi osobno izvijestite ostale o tome što mi stalno ponavljamo u vidu kritike koja je upućena e, vijeću. Gospodin Deva. Zahvaljujemo Luksemburgu koji je uvijek bio iznimno velikodušan i otvoren u pogledu e, međunarodnih događaja. Za vrijeme tsunamija bio sam u Šri Lanki i e, došao je zrakoplovom luksemburški ministar već narednog dana. Vrlo je bio korektan i pamtim to. No, e, dakle, doista ste globalni igrač u međunarodnim događajima i Luksemburg je doista važan za e, međunarodni razvoj, a osim toga uvijek ste bili dobri prema ovom odboru. U Njurku smo bili promatrači i luksemburški ministar nam je dao propusnicu da uđemo u e, vijeće e, te odigramo važniju ulogu. To su te situacije koje moram spomenuti, e, tada nismo bili posebno bitni u un sustavu e, i e, nadam se da će i ministar se nama uskoro pridružiti u Njujorku. Da, bit će u Njujorku. U četvrtak kreće i sudjelovat će u raspravama o ciljevima održivog razvoja. Što se tiče humanitarne pomoći na sastancima se kaže puno riječi, puno se teoretizira, govori o načelima, koja jesu vrlo važna, ali moramo to pretočiti u stvarnost e, problema ljudi koji su s tim suočeni. Izbjeglica, dakle govorite o poveznici između pomoći za razvoj i humanitarne pomoći. E, da, e, recimo kad odem vidjeti jednu E, jednu bolnicu Crvenog križa, onda vidim recimo da, su pristigli, da je pristigao novac za e, bolnicu koja pomaže e, ljudima, odnosno osobama koje su žrtve seksualnog nasilja. Onda imate i druge situacije koje se isto tako tretiraju, recimo fistule ili neki ginekološki problemi. Dakle, jedno je e, humanitarna, a drugo pomoć za razvoj, ali to se e, preklapa i to je zapravo i bilo rečeno, a to je da, već, da imate ljudi koji djeluju u već e, teškim situacijama koji e, moraju e, zapravo sredstva raspodjeljivati, ali i na način da odgovore na birokratska očekivanja. Imate to i sad u Turskoj, imate e, kampove, vidimo dupliciranje, UN-ove agencije, naše procjenjivanje potreba ljudi i mislim da to treba sve e, e, biti fokusirano na agencije koje e, pružaju pomoć, odnosno da ima puno praktičnih problema koje, su, koje je moguće riješiti. A primatelji pomoći ne moraju razumjeti birokratski segment koji iza toga stoji. Ali imamo i fondove za regionalni razvoj, imamo male organizacije koje opet e, uplaćuju u različita e, tijela. Eko i Defko, e, financijar Komisije Europske unije vrlo je važno. U Turskoj posebno važno koncentrirati se na obrazovni sustav. Turske škole se bore, imaju priljev 2 milijuna ljudi. Mi govorimo o 5000 ljudi u Ujedinjenoj kraljevini, E, recimo u mojem dijelu Sheffieldu 11 obitelji će doći a tamo već imamo 40 tisuća e, sirijaca i lokalne e, škole se muče u dva turnusa rade i također traže se sirijski učitelji dobrovoljci koji će e, djecu podučavati na arapskom, ali isto tako trebaju naučiti i turski. E, sve je to nedostatno financirano, e, svi ti programi koji omogućuju da ljudi ostanu na terenu i nakon nekoliko godina u takvoj napetosti odlaze. Osobito su frustrirani mladi ljudi, 17-godišnjaci, e, 18-godišnjaci koji su trebali poći e, na studij u mojoj zemlji. Ako ste izbjeglica, ne možete e, na fakultet morate e, platiti 30 funti godišnje, e, godišnje za upis Dakle, e, možda bi bilo moguće učiniti nešto kroz financiranje Europske unije. Mi bismo možda trebali biti malo maštoviti u nuđenju tih schema, možda bi i vijeće moglo koordinirati neke od tih e, napora, e, a e, i druge države gledaju prema nama Europa kao što ste rekli baš nije dobro funkcionirala i priličan je nered treba konkretno odgovoriti da i javnost shvati i uvidi što mi zapravo radimo i sve to e, treba možda u Istanbulu e, svakako e, spomenuti. Evo, još nekoliko riječi, gospodin Deva. Još samo nešto. Europa sad mora prihvatiti izbjeglice kao posljedica kao posljedicu e, zapravo rata između muslimanskih sekta sunita, šita i drugih. E, Arapi, Iranci i tako dalje. Tu je sve zapravo jedan unutarnji muslimanski e, sukob. Međutim, ljudi koji imaju novca u svijetu, koji imaju enormne resurse, pa su i kupili recimo velik dio Londona, um, na primjer Katarci, Saudici, njihovi fondovi. Kupuju sve što vide, što oni rade o svojim vlastitim izbjeglicama, kako im pomažu. Zašto bi naš porezni obveznik morao financirati sanaciju posljedica ratovanja na Bliskom istoku. I e, što je e, napisao predsjednik vijeća svojim e, kolegama katarskim, saudijskim i tako dalje, jesu li ih tražili da uplate u uzajamne fondove iz kojih brinemo o tim ljudima. Povjereniče, evo, izvolite, e, možete sad odgovoriti. Hvala, zahvaljujem svima na reakcijama, na spontanim komentarima. Prije svega stekao sam dojam kao što su mnogi od vas rekli da postoji konsenzus među vama kada je riječ o naša tri prioriteta koja smo predstavili. Mislim da je 2015. godina e, bila uistinu odlučujuća godina za razvoj. To je bila prekretnica. E, dakle, konferencija u Adisu za financiranje razvojne pomoći, e, pa preko prihvaćanja novih razvojnih ciljeva do 2030. godine, što će se dogoditi u Njurku ovaj tjedan. Isto tako će se povesti rasprava i čućemo vrlo važne izjave o 17 novih ciljeva. Osim toga ja sam ovdje kako bih prije svega predstavio dakle naše prioritete u području humanitarne djelatnosti. E, nastojat ću sada sažeti različita, različite komentare koji su izneseni. Postoji snažna veza između ovih e, prioriteta. Isto tako prijedlozi koje ste vi iznijeli, e, a koji se tiču pojedinih prioriteta, e, bilo da je riječ o humanitarnim djelatnostima ili o razvojnoj pomoći, su zapravo idu ruku pod ruku. Vi ste spomenuli svjetski samit u Istanbulu E, slažem se s vama i slažem se da predsjedništvo mora aktivno djelovati kako bi Europska unija i države članice uistinu preuzeli odgovornost i kako bi zauzele ulogu koja im pripada. E, kao i u Adisu, kao i u pripremi za New York, e, mi smo bili jedinstveni i to je ono što je najvažnije. To isto tako odgovori na pitanje gospodina Štira koji je također stavio naglasak na koordinaciju. E, dakle, mi moramo uistinu nastupiti jedinstveno kao Evropska unija da bismo preuzeli svoj dio odgovornosti. Zatim, što se tiče koordinacije, to bih e, povezao sa efikasnošću pomoći, mislim da je to bitno. I da, potrebno je uložiti napore, e, nužno je da se ulože napori posebno e, u vidu ovih velikih humanitarnih kriza. Da kako potrebna su za to financijska sredstva, ali je potreban i napor da se poveća koordinacija i da se sredstva efikasno upotrebe na e, terenu, da se mogu izravno izravno upotrijebiti da e, direktno pomognu onima kojima je to potrebno na, na terenu E, također smatram da je iznimno važno reći da će financijska sredstva i dalje biti neophodna, to je sasvim jasno. Čak i uz najbolju koordinaciju, čak i ako pronađemo druge modalitete da pomognemo, e, financijska pomoć je neophodna i to na svjetskoj razini. E, Luksemburg je izdvaja 16% BND-a i mi pomažemo jedan posto e, dakle mislim da je to možda primjer koji i drugi mogu slijediti i to je poruka koju često ponavljam kolegama u vijeću osim koordinacije i učinkovitosti e, financijska izdvajanja i dalje su iznimno važna kako bismo mogli riješiti sve te probleme. Također e, su neki od vas spomenuli pitanje migracija, izbjegličku krizu i e, kako je to dovedeno u vezu sa razvojem. Dakle, očito je da treba intenzivirati humanitarnu pomoć koja ide Siriji i susjednim zemljama i razvojnu pomoć, a humanitarna pomoć je jedan dio toga. Dakle, to je jedan dio paketa mjera koje su potrebne i e, u Europskoj mora postati, e, dakle, to, takav, ta sastavnica mora biti u Europskoj, unutar Europske unije, ali isto tako i u e, vanjskoj dimenziji djelovanja Europske unije. Zatim tu je i razvojna politika, politika povratka, readmisije, dakle, sve su to pitanja kojima se trebamo pozabaviti kako bismo došli do konačnog rješenja. Kada je riječ o odnosu sa našim drugim ministrom, e, moj moj odnos sa ministrom nadležnim za migracije je izvrstan. Mi izravno razmjenjujemo informacije i nastojimo imati izravni lanac razmjene informacija kako bi se instrumenti mogli funkcionirati. Vi ste isto tako naglasili činjenicu da treba raditi na rješavanju uzroka i da treba detaljno raditi na temama migracije i u tom smislu pomoć za razvoj, dugotrajna pomoć koja će dati perspektivu ljudima, imajući u vidu da većina ljudi koji žive u Africi u toj regiji su mladi ljudi i da su to ljudi koji traže nekakvu perspektivu u vlastitoj zemlji, oni žele raditi eh, na konkretnim stvarima, E, bilo da je riječ o nacionalnim programima, dakle treba surađivati i bilateralnim projektima i multilateralnim projektima, dakle trebaju nam konkretni projekti kako bi se tim mladim ljudima omogućila perspektiva tamo gdje žive na terenu. E, mislim da sutra na sastanku e, vijeća treba pronaći dodatna sredstva. Luksemburg je spreman izdvojiti još 20%. To je poruka koju će sutra naš predsjednik vlade e, javno iznijeti, e, dakle zajedno s nama i uistinu mislim da Europska unija mora izdvojiti više sredstava kako bi se moglo izravno djelovati. Što se tiče komentara Šalfa Grnsa vezano uz ovaj, ovu zakladu Trust Fund, mislim da u sljedećim tjednima trebamo pratiti situaciju da vidimo kako će se kako će biti razrađena sama koncepcija tog trust funda, koje će mehanizme imati, no mislim da, to, da se na njega može gledati samo kao na dodanu vrijednost, kao na dopunu onoga što već imamo. E, dakle, i treba vidjeti kako će se to uklopiti u postojeće instrumente. Ponekad su ti postojeći instrumenti spori, možda treba veća fleksibilnost da bi se moglo brže reagirati na izvanredne situacije. Mislim da je rješenje e, još jedanput e, dugo, dugoročni razvoj, e, međutim smatram da bi sve države članice trebale ulagati kako u humanitarnu djelatnost, tako i u razvojnu pomoć i mislim da bi to trebao biti naš zajednički cilj. Što se tiče epidemije ebole, kao prvo čestitam vam na izvješću koje sam pročitao. Smatram da je i naš ministar zdravlja e, dobro učinio što je organizirao konferenciju praćenja e, situacije nakon e, epidemije ebole i dakle vidjet ćemo dakle vidjelo se koji su to zaključci koji su zvučeni iz te krize. Ono što je postalo evidentno kada se vidi koje su zemlje najviše pogođene epidemije, jest da treba raditi e, u zdravstvenim sustavima zdravstvene skrbi i osim e, stručnog usavršavanja u našim zemljama, osim e, održivog razvoja, pitke vode, sanacije, još jedno bitno pitanje je e, zdravstvena skrb. Dakle, sustavi zdravstvene skrbi moraju funkcionirati. Nakon krize ja sam otišao u Senegal kako bih tamo razgovarao s njihovim dužnosnicima i u ministarstvu zdravlja, vidjeli smo da oni imaju sustav koji funkcionira, na kojemu se radi i Senegal je više manje bio pošteđen kada je riječ o eboli. No, mislim da isto tako treba naglasiti e, nastavno na e, ono što ste rekli, jest da je potrebna i reforma svjetske zdravstvene organizacije, Neophodno je da se osnaže kapaciteti svjetske zdravstvene organizacije uz kada dođe do krize e, kako bi oni mogli preuzeti svoju vodeću ulogu. E, što se tiče ranjivih skupina, e, da, u pravu ste u svim kriznim situacijama, a posebno u ovim kojima danas svjedočimo, žene i djeca su uvijek najviše pogođeni Jučer sam održao sastanak sa organizacijom Handicap International, koji su također važan akter na terenu. Postoji čitav niz programa koji se provode. E, oni su nam rekli da će u sljedećim tjednima raditi upravo na toj temi, jer je smatraju važnom i e, da kako postoji e, parcijalan odgovor u ovome što mi radimo, a to je kao prvo e, zaštita i smještanje tih skupina, dakle to je na prvom mjestu i to je posebno važno i u sklopu naših prioriteta, a ovaj akcijski plan Jean je isto tako jedan vid odgovora na, na ovu problematiku koju ste s pravom spomenuli. Vezano uz e, fond e, za Siriju, to nije jedini izvor financiranja e, humanitarne pomoći koja se pruža Siriji. Dakle, postoje i multilateralne agencije, nevladine udruge koje već godinama angažirano djeluju u tom području i u susjednim zemljama E, htio bih reći da je to bio jedan od mojih e, prvih prijedloga kada sam bio na sastanku Vijeća za razvoj i kada sam razgovarao sa Federikom Mogherini, istaknuo sam da moram razgovarati o e, humanitarnim pitanjima na svim sastancima vijeća, a ne da čekamo da dođe do krize i ne da samo u slučaju krize razgovaramo o humanitarnoj pomoći. Upravo zato ova Europska godina 2015. E, treba biti prilika da se podigne razina svijesti svih aktera e, vezano uz problematiku humanitarne pomoći i razvojne pomoći, budući da su jedni drugi povezani. Hvala ministre na ovim potpunim odgovorima na postavljena pitanja vi dolazite u vrijeme predsjedništva koje doista ima puno posla i znam da između eh, današnjeg dana i Božića imate puno još događaja, događanja na koja morate ići. Eh, dovodite i nacionalne parlamente u Luksemburg, imate posebne sastanke vijeća, znamo da ovo sve vrlo ozbiljno uzimate. Ja sam samo htjela biti sigurna da ću dobiti neki odgovor eh, na, eh, o pristupu područjima zahvaćenima sukobom i izbjegličkim kampovima kao na primjer u istočnoj Ukrajini. Je li znate nešto o tome? Kad smo bili u Turskoj također smo čuli da humanitarna pomoć je otišla u UN-ovim agencijama u e, Damask, ali da bi ju mogli e, dostaviti ljudima koji su potrebiti na samo 10 e, km od glavnog grada, to je trebaju dozvolu vlade. Prema tome, čak i kad je na domak pomoć, nije uvijek lako dopremiti do onih kojima je potrebna. Koliko ja znam koji puta e, zbog državnih sigurnosnih problema e, se ne može odgovoriti na osnovne potrebe ljudi zahvaćenih humanitarnom krizom. Na to ne smijemo žmiriti. Da, imali smo e, sastanak s Crvenim križom koji je organizirao Enrique Guerrero i e, s ljudima koji rade i u Siriji i u drugim državama. Te su razgovarali i govorili o tom problemu koji imaju, a to je dopremiti pomoć u državu o kojoj se radi. I e, možemo Eko danas pitati o tome, ali to je nešto s čim smo se susreli, e, pomoć stigne, ali ne može van, ne može se poslati potrebitima. Ovo što ste rekli se zapravo uklapa u moj odgovor. E, to je nama od početka bila važna tema, ali ono što je važno je da humanitarna pomoć ne može biti politički instrument. Mislim da je to jasno. Humanitarna pomoć služi tome da pomogne ljudima i ako postoji, postoje problemi pristupa, što je slučaj u Ukrajini i nekim drugim mjestima, onda to znači da treba pronaći rješenja na terenu, dakle diplomatskim kanalima, ali isto tako i u kontaktu sa lokalnim političarima. Sami ste rekli da je to važno pitanje. Na kraju vi ste spomenuli i Europsku godinu razvoja i humanitarne pomoći, htio bih to dodati jer mislim da su ove e, dvije teme nerazdvojne. Mi ćemo u prosincu organizirati završno, završno događanje e, kojim ćemo zatvoriti Europsku razvojnu godinu. Dakle, velik broj vaših kolega će biti pozvani, imat ćemo i konkretne radionice i neformalni sastanak vijeća u Luksemburgu e, gdje ćemo obrađivati aktualne teme. Naravno, e, to ćemo definirati zajedno sa Federikom Mogherini ali mislim da će to biti e, jedan format koji će nam omogućiti da dođemo do određenih rješenja i za ovu problematiku koja će biti aktualna i u prosincu, kako mi se čini. Da, možda bismo trebali imati razmjenu mišljenja u odboru e, s nekim od agencija na terenu baš vezano s pitanje pristupa pomoći. E, tu su koordinatori, još neki od njih. Ja sam vidjela u Turskoj da su ljudi govorili dajte manjim nevladinim udrugama koje djeluju preko granice, a ne agencijama. Da, to je jedno složeno pitanje. Hvala vam ministre. E, kolege, mi ćemo nastaviti u 15 sati. Dakle, došlo je do izmjene dnevnog reda. Imat ćemo izvješće za Adis Abebe kao prvu točku danas poslije podne. I isto tako lijepo vas molim da pripazite, budući da nećemo biti u ovoj dvorani, nego ćemo biti u dvorani do 1G2, dakle u susjednoj dvorani. I um, oni koji su bili na objedu očekujemo